koji. Pustit ću vas da se zamijenite sa vašom kolegicom. Doviđenja, gospođo Georgijeva. Merci. Euh, euh, euh, Hvala lijepa. Započet ćemo sada s ovom raspravom. Prvo ću predati riječ gospođi Krecu. Izvolite. Predsjedavajuća, uvaženi zastupnici. Jako mi je drago što sam opet ovdje kako bih u ime komisije odgovorila na zahtjev parlamenta vezano u situaciju sa mirovnim procesom u Sjevernoj Irskoj. To je postupak koji se tiče dvaju vlada, to je onaj Ujedinjeno kraljestva i Republike Irske, koje je zajednički rad već dugi niz godina. A to je započelo potpisivanjem zajedničke izjave u prosincu 1993. Evropska unija je odmah pozdravila potpisivanje ove izjave i zauzela se za gospodarski i socijalni napredak u tom društvu, uključujući programe koji se financiraju iz europskih strukturalnih fondova otada. Evropska unija i njezine institucije su se s posebnim zanimanjem uključile u mirovni proces. Za mene je to sasvim očekivano jer je Evropska unija uspješni primjer pomirenja i mira na osnovi gospodarske integracije. 1994. odmah nakon najave paramilitarnih organizacija o prestanku nasilja. Ja sam tada je predsjednik komisije bio Jacques Delors. On je izjavio da se komisija zalaže za mir i proces pomirenja. To je podržao Europski parlament i komisija je odlučila sastaviti paket pomoći kako bi pomogla proces pomirenja te socijalnu i gospodarsku rekonstrukciju i to u obliku inovativnih programa pomoći koje je parlament odobrio 1995. a to se tiče graničnog područja Irske te sjeverne Irske. Danas je to područje na kojem živi 2,3 milijuna ljudi. Između 1995. i 2013. Evropska unija je pridonijela sa 1,3 milijarde eura, tri su kruga mirovnog procesa, mi smo, a jednak iznos su dale druge zemlje članice. Poduprli smo horizontalne programe na području gospodarstva i društvenih djelatnosti, a sve kako bi se to tamošnje stanovništvo nosilo sa nasljeđem prošlosti. Za Sad govorimo o novom financijskom razdoblju do 2020. i parlamenti zemlje članice su dogovorile novi mirovni proces. To znači uključivanje Evropske unije sa 230 milijuna eura kojima će se pridodati 40 milijuna eura doprinosa zemalja članica. Poštovani zastupnici, mirovni proces je postignuo svoj pozitivni ishod. Riječ je o vrlo važnom elementu u širem mirovnom procesu koji, kako sam rekla, uključuje dvije zemlje članice Europske unije. Uvijek smo govorili da se ovaj program ne tiče brzog popravka, riječ o strateškom paketu kojim se želi promovirati dugoročno partnerstvo kao i horizontalna i prekogranična suradnja. Ocjena mirovnog procesa je pokazala pozitivan utjecaj na terenu kako u sjevernoj Irskoj, tako i u pograničnim područjima. Programi su dotakli živote više od milijuna ljudi, spojili su zavađene zajednice, pomogli su da se ponovno izgradi povjerenje i izgradi baza za zajedničku budućnost. Programi su pomogli promijeniti stav ljudi, oni su razmislili o vlastitim predrasudama, Spoznali su važnost priznavanja razlika i stekli želju da zajednički izgrade društvo. Mirovni proces gradi pozitivne odnose na lokalnoj razini, pomaže ljudima da shvate i da se nose sa prošlošću. 25 tisuća ljudi iz regije je sudjelovalo u radionicama za prevazilaženje razlika. Mnogo njih je primilo posebnu vrstu psihološke pomoći, a deseci e, tisuća su uključene i u rad sa žrtvama e, zločina, odnosno nasilja. Ulažemo i u potporu za buduće generacije, želimo mladima dati vještinu, i znanje koje je potrebno da se nadiđe sektorijalno, odnosno sektaško nasilje. Želimo da se ljudi osjećaju dijelom mirovnog procesa, tu ohrabrujemo ljude odna prema gore kako bi sami našli rješenja za vlastite probleme. A vidjeli smo da su neke dugotrajne nesuglasice imale svoj odjek i u mirovnom procesu i zato mi želimo u novom programskom razdoblju sa novim izdvajanjima priznati da, nam, da nas još uvijek očekuje dosta posla u tom području svijeta. Novo financijsko razdoblje donosi novi okvir za programe o kojima smo se složili nešto kasnije nego što smo željeli. Nacrt ovog programa do 2020. su zemlje članice podnijele 22.9. a komisija trenutno izrađuje svoje mišljenje. Pod novim programom se stvaraju mogućnosti za mlade sjeverne Irske i to je od ključnog značenja. Mladi su oni kojima trebamo pomoći i koji će izgraditi tolerantnije društvo, koji će napustiti mržnju iz prošlosti. A mi iz komisije se nećemo povući kada je riječ o bavljenju sa osjetljivim pitanjima, mi ćemo podržati sve nove programe. Važno je i prisjetiti se da je mirovni program važno, podržati sa financijske strane, ali to nije jedini način na koji sudjelujemo u njegovoj realizaciji. Europska unija je uložila više od 350 milijuna eura putem Međunarodnog fonda za Irsku, to tijekom 20 godina. U financijskom razdoblju od 2007 i gospodin Barozo su utvrdili međudisciplinarnu radnu skupinu koja treba stvoriti nove mogućnosti za regiju korištenjem europskih politika. Ova radna skupina djeluje u sastavu komisije i nalazi se u mojoj domeni djelovanja. Ona se proširila tokom godina i danas se, ju, e, se sastoji od 18 ravnatelja koji mogu doprinijeti gospodarskom i socijalnom razvoju u širem e, smislu. Mnogi od vas su vidjeli izvješće koje je, koje je predstavljeno početkom ovog mjeseca i koje definira e, vlasti ove radne skupine. Za vidjela sam pozitivne reakcije na ovo izvješće, vidjela sam priznavanje uloge komisije, počevši od gospodina Robinsona, premijera Irske, Sjeverne Irske te gospodina Meginesa. Predložila sam predsjedniku Junkeru da nastavimo sa radom ove radne skupine u sastavu nove Europske komisije. Hvala vam, gospođo povjerenice. Sada ću dati e, riječ kolegama iz klubova zastupnika. Gospodine Kelly, imate dvije minute. Kao izvjestitelj za ovo pitanje u zadnjem sazivu kao e, vođa mog kluba za ovo pitanje. Drago mi je što vam mogu predstaviti ovo izvješće večeras. Također bih pozdravio povjerenicu, moju dojučerašnju kolegicu. Drago mi što joj se mogu obratiti. Bez sumnje se na mirovni proces u Ilskoj može gledati kao na čudo. Ljudi koji su se mrzili, koji su posezali za oružjem, okanili su se toga i dobili smo dobar sporazum, skupštinu u Sjevernoj Irskoj i koja je dobro e, vladala u zadnjih nekoliko godina. tu je velika zasluga Europske unije i ljudi poput e, kolege Nikolsona i oni mogu svjedočiti koliko je važno, važno ovo pitanje. Međutim, sada vidimo svojevrsni zastoj. Vidimo to kao zastoj, ne kao kraj, zato što postoje pitanja kojima se moramo pozabaviti, te se nadamo da će ova rezolucija hrabriti sve dionike da se uključe u to u duhu zajedništva. I drago mi je što sam mogao pozdraviti gospodina Meginesa i danas premijera Robinsona te gospodina Nezbita. Sve to kako bismo pokazali da je Europa prijatelj Sjeverne Irske i zato predstavljamo ovu rezoluciju, jer ljudi u Sjevernoj Irskoj žele mir. Ja sam nedavno posjetio to područje da vidim mirovni proces, ove programe koje su spomenuti, koji će trajati idući čitav niz godina. Ljudi na terenu žele da se s time nastavi. I zato je sada vrlo važno da se sve političke snage okupe i podrže rezoluciju vezanu uz ova pitanja koja su trenutno u zastoju. Hvala vam. Hvala vam. Imamo plavi karton za vas. Hoćete li ga prihvatiti? Dobro, prihvaćeno je. Gospodine Feređ, izvolite. Thank you. I agree Slažem se sa ovime što je rekao kolega Kelly. Želimo da se postigne napredak. Međutim, postoje neka pitanja vezano uz ostavštinu. I zanima me, slažete li se sa mnom? Birmingham je u mojoj e, izvornoj jedinici i tamo ljudi traže pravdu za 21 osobu koja je stradala u bombaškom napadu. Hoćete li mi pomoći da se da, da, se da neko, neki odgovor tim ljudima koji više traže svoje najmilije? Da, evo postoje pitanja koje su još otvorena vezana uz nasljeđe tog razdoblja nasilja i time se moramo nastaviti baviti. To je dio miranog procesa. A to je da ljudi pogledaju, sagledaju situaciju, vidi što se dogodilo i da joj priđu kako bi se za sve postigla pravda i pravednost. Ne bi bilo dobro ovdje iznositi neke osude, ali na koncu ono što je važno je da svi žele pravdu i svi žele mir. Hvala vam. U ime kluba socijalista kolega Moraes. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Hvala vam. I pozdravljam povjerenicu koja je pripadala mom političkom klubu. Ja sam dio zajedničke rezolucije i ponosan sam što sam to izrazio, sam tome sudjelovao ime svoga kluba. Mi ovdje u parlamentu svi želimo vidjeti rješavanje ovog sukoba i provođenje mirovnog procesa. Ovo je vrlo dobar podsjetnik da, je, da postoji način da se riješe konflikti i u Europskoj uniji i izvan nje. Tako, riječ je o vrlo važnom dijelu naše povijesti za Ujedinjeno kraljevstvo i za cijeli njen teritorij i za Irsku i za Sjevernu Irsku. Riječ je o vrlo važnom trenutku i uskoro će nas obratiti gospodin Nikolson i svi smo sudjelovali sa strankama u Sjevernoj Irsko. Imamo vrlo posebne odnose sa Sinn koji rade sa obiteljima, govori se o pomirenju. Svi imamo praktične primjere pomirenja, vidimo da to djeluje. Ono što želimo vidjeti i što vidimo u rezoluciji je da se bilježi ukupan napredak, ali da ne smijemo zaboraviti nerješena pitanja. Susreli smo se sa nizom problema, to zahtjeva osjetljive političke pregovore. Međutim, moramo promovirati napredak koji smo postigli kao pozitivan ishod rješavanja konflikata. Svi sudionici moraju shvatiti kako je drugoj strani, čemu se ona nada, što želi. Politički predstavnici koji žele dokinuti ovaj nasilna zbivanja mogu računati na našu pomoć. To nam može pomoći u dostizanju kompromisa, zato što znamo da je politika umjetnost kompromisa. Europska unija je u tom, tom pitanju odroža imala izvrsnu ulogu i nadam se da ćemo nastaviti doprinosi, doprinositi mirnom procesu u Sjevernoj Irskoj i govornik je prekinut zastupnik eh, Nikolson u ime kluba ECR. Hvala vam doista. Također pozdravljam povjerenicu i radujem se suradnji s vama. I iskreno se nadam da iako ste tek preuzeli eh, dužnost da, da ćemo već početkom iduće godine vidjeti kako je dobar posao obavila Unija u Sjevernoj Irskoj. No, danas prilika za Europsku uniju da potvrdi svoju potporu Sjevernoj Irskoj. Daleko smo napredovali u Sjevernoj Irskoj tako nekoliko desetljećima od kad je vladao teror na ulicama Sjeverne Irske, ali narod je nastavio gledati naprijed i nastavio graditi bolje društvo. I pozdravim posvećenost komisije koja nastavlja podupirati mirovni proces u Sjevernoj Irskoj. vidjeli smo razne varijante mirovnih procesa tijekom zadnjih desetljeća, ali važno je reći da je vrlo važno zalaganje Europske unije za mir u tom dijelom svijeta i treba nam biti jasno da taj proces još nije gotov. Radna skupina još uvijek ima vrijednu ulogu koju treba odigrati i čini se da se i e, povjerenica Kretu zalaže za nastavak njezinog rada. Ali moram reći da se u jednom trenutku, pri nekoliko godina, su ljudi mislili da je e, situacija u Sjevernoj Irskoj gotova, ali daleko smo od toga, treba nam vaša potpora. Riječ ima kolegica Harkin na jednu minutu i Um, Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja želim pozdraviti povjerenicu. Koliko pogledamo vlastitu povijest, uspostava Europske unije je, po, bila način da, se, da zajedno živimo na ovom kontinentu, ali oni koji se ne za one koji se ne sjećaju rata, to se čini prejednostavno, pa čak i neadekvatno zato što su oni naviknuti živjeti u miru. To je njima normalno svakog dana. Nadamo se da ćemo s time nastaviti. Međutim, mir nikad nije dan. On nikad nije do kraja postignut. On je uvijek proces i to je istina kako na kontinentu, tako i u sjevernoj Europi. Ali mirovni proces u sjevernoj Irskoj još uvijek je u početku. Međutim, tu je potrebna potrebno još potpore i pomoći, on se susreće sa preprekama i može se zaustaviti. Ali evo, on se ponovno podiže na noge i poduzima nove korake zato što nema drugog načina. Evropska unija je bila poštena i financirala je niz programa rekonstrukcije, zadnja dva programa su bile pomirenje zajednica i zajedničko društvo. Tu su novi mirovni fondovi koji će se fokusirati na djecu i na mlade. Govorović upravo o njima, po meni veći se naglasak mora staviti na neku vrstu integriranog obrazovnog sustava gdje možemo osigurati koopera, suradnju ovih zajednica. To bi bio pozitivan start. Hvala vam. Na minutu i 30 kolegica Anderson. Prije nekoliko tjedana ministar McGuinness se susreo sa, sa zastupnicima, taj tjedan nakon toga u Strasburu predsjednik Schulz je najavio da je parlament spreman pomoći. Kako stoji u rezoluciji provedba mirovnog procesa je naišla na zastoj i svi dionici trebaju nastaviti konstruktivno raditi ka dugotrajnom rješavanju sukoba i punoj provedbi postojećih dogovora. Pozdravljam izjave unionističkih lidera i, mislim da je to pozitivan, nastavak pozitivan signal za nastavak pregovora. Europska unija uvijek podržavala mirovni eh, proces u Sjevernoj Irskoj, to je činio i gospodin Barozo, financirali su se programi, imali smo potporu predsjednika Delora, Hübnera, povjerenika Hübnera i drugih i nadam se da ćemo imati i vašu potporu povjerenice Kretu. Također ovu rezoluciju podržavaju zastupnici iz svih šest političkih klubova. To pokazuje koliko je ona važna svima ono treba e, uključivati sve, sve strane u Sjevernoj Irskoj i treba biti nastavak sporazuma postignutog na Veliki petak u Belfastu. Mislim da će dobra vremena doći jednom kada svi shvatimo da ćemo ili zajedno izgubiti ili zajedno pobijediti. Hvala vam. Hvala vam. Idući govornik, gospodin Taylor. Uh, Hvala vam. Predsjedavajuća, kolege, mnogi ljudi izvan Irske misle da je da su teškoće prevaziđene, da je oruđe, oružje vraćeno, da je proglašen prekid vatre. Međutim, još uvijek, treba, još uvijek se treba postići puno toga prije što se postigne pravi mir. Mirovni proces će uvijek trebati novi život i konstantni nadzor. Moj sin i njegova obitelj su se upravo preselili u Belfast, pa sam i sam mogao iz prve ruke vidjeti nasilje, kriminal koji postoji u tamošnjoj zajednici. On često prolazi nezapažen. Čini mi se da su te aktivnosti svojstvene tamošnjim bandama, što to proizlazi iz tamošnjeg siromaštva, a ne iz religijskih ili kulturnih razlika. Moramo se refokusirati na nešto drugo daleko od nasilja i zato smo svi dijelom ove zajedničke rezolucije. Hvala vam. Dajem riječ gospodinu Natalu iz FDD-a. Imate jednu minutu. Gospođo povjerenice, nakoliko dana nakon što je eh, nakon što smo proslavili pad Berlinskog zida, želim vas podsjetiti da u Belfastu još uvijek stoje tamošnji zidovi i dijele zajednice. Imamo neku vrstu mira, ali gdje je nestao prosperitet? Vi iz istog trenutka kad smo mi dobili račun od 1,7 milijardi, er- Irska je posudila novac iz, od, od nas kako bi ispunila proračunske ciljeve. Oni također imaju najvišu razinu nezaposlenosti u Ujedinjenom kraljevstvu. Mogu li toga predložiti da umjesto da mi plaćamo svakog dana 55 milijuna Europskoj uniji, da se dio tog novca potroši u Sjevernoj Irskoj gdje ga tako jako trebaju. Mir je izvrstani si se možemo oko toga složiti. Međutim, e, u Sjevernoj Irskoj vlada, gospodarska divljina. Zbog toga bi svi Ujedinjeno kraljevstvo, Irska, Amerikanci, Evropska unija, svi su zapravo, svi, nitko nije podržao financijski ovaj mir i mnogo toga se još mora učiniti. Hvala vam. Hoćete li prihvatiti e, plavi karton? Izvolite, gospodine Brok. E, gospodine Nutal, nemojte se sramiti. Vaša interna politika što se tiče otkrivanja loših e, financijskih brojeva, obveze koje se trebaju platiti, da to koristite sada za internu propagandu za vašu državu u okviru razgovora o mirovnom procesu gdje je Europska unija desetljećima već e, igrala vrlo pozitivnu ulogu. Da koristite takav mirovni proces, da vodite e, unutarnju političku kampanju, mislim da nije nešto što odgovara e, važnosti ove teme. To je jednostavno jeftina propaganda. Činjenica je da je povjerenica rekla da će se 350 euro uložiti u idućih 10 eh, eh, godina. Međutim, to je šest dana doprinosa koje mi dajemo Evropskoj uniji. Slušajte, ja bih rado napustio Evropsku uniju, gospodine Brok, jer bi tada moja zemlja bila demokratskija i slobodnija nego što je to sada u ovoj koruptivnoj organizaciji. Međutim, ono što se moramo koncentrirati je da se sa mirovnim procesom napreduje, ali gospodarski Sjeverna Irska stagnira i ukoliko uštedimo novac na način da ga ne dajemo Europskoj uniji, možemo investirati u Sjevernu Irsku. Hvala vam. Sljedeći govornik je zastupnica Doc. Imate minutu i pol, izvolite. Please, Yes. Thank um, Hvala vam. Hvala vam, predsjedavajuća. Europska unija je dugo vremena bila prijatelj Sjeverne Irske. Dlago mi je što večeras čujem da će se to nastaviti tijekom idućih mjeseci. Sjeverna Irska cijeni tu pomoć, a mi nastavljamo graditi mirno i prosperitetno društvo. Postigli smo važne, na, važni napredak unatrag nekoliko godina kako bismo stvorili mirno društvo. Republikanci koji su nekoć bili uključeni u terorističke aktivnosti nisu postigli svoje ciljeve, a ni to nisu postigli niti unionisti. Ali svi su se založili za pravedan mir. Moramo se osigurati da će politika i demokracija pobijediti. Naš cilj je izgraditi prosperitetnu i poštenu sjevernu Irsku. Politička stabilnost, učinkovito funkcioniranje demokratskih institucija su od ključne važnosti u gradnju tog svijeta. Sve zadnje ankete pokazuju da postoji velika razina potpore da je Sjeverna Irska ostane dio Ujedinjenog kraljevstva. Ta potpora se bazira, bazira na potpori svih u Sjevernoj Irskoj. Ako napredujemo sa političkim dijalozima, rješavamo vrlo važne probleme, uključujući i funkcioniranje vlasti, a tu nam pomažu i kolege unionisti. Moja stranka želi normalizirati Vlast želi pojednostaviti stvari, želi da se dobro vlada u Sjevernoj Irskoj. Hvala vam. Postoji plavi karton za vas. Prihvaćate li pitanje? Mikrofon je isključen. No. Jesam li sada uključio? Ispričavam se. Gospođo Doc, vi ste rekli da, da ljudi žele ostati u Ujedinjenom kraljevstvu. Ja se slažem s time. Ali ukoliko kraljev, Ujedinjeno kraljevstvo napusti Europsku uniju, hoće li to pojačati snage koje se žele ujediniti sa eh, Dublinom i promijeniti dinamiku u društvu? Hvala vam, izvolite, odgovorite i uključite mikrofon. Čini se da imam problem sa mikrofonima. Hvala vam na pitanju. Kad sam rekao da postoji veliko podrška ostanku u Ujedinjenom kraljestvu, to je bazirano na brojnim istraživanjima i anketama koje su provedene sasvim neovisno u Sjevernoj Irskoj. Pokazuje da se velik broj stanovnika identificira sa Ujedinjenim kraljevstvom i oni se identificiraju kao sjeverni Irci. To je zanimljiv razvoj situacije. Ja osobno ne mislim da postoji želja za ujedinjenjem Irske E, to se neće dogoditi, to se neće dogoditi, a ukoliko se bude dogodilo, to će biti kao kada se bude poštovala demokratska volja naroda. I ne postoje naznake da je to tako i ponosni smo što smo britanski građani. Hvala vam, hvala vam na vašem odgovoru. Veli predsjedavajuća riječ ima zastupnik Gonzales Pons. Hvala vam predsjedavajuća. Drago nam je što možemo podržati ovu rezoluciju kojom se želi stimulirati mirovni proces koji je ušao u fazu stagnacije. Moramo tražiti mir kao društvo, međutim imamo jednu moralnu dužnost s tim u vezi. Ne smijemo zaboraviti ono što se dogodilo. Ne smijemo zaboraviti ono što se dogodilo u sjevernoj Irskoj i zašto se to događalo. Nije se ubijalo u ime vjereniti uvjerenja. Ne smijemo zaboraviti da smo imali oružani sukob koji je ostavio brojne rane i koje se još uvijek nisu zatvorile i za kojima će biti potrebno još dosta vremena da se zatvore. Ukoliko želimo pomoći mirovnom procesu i ukloniti radikale, to možemo učiniti, ali ne smijemo zaboraviti da moramo držati na umu ono što se dogodilo, jer u suprotnom žrtve će nastaviti biti jedine koje plaćaju cijenu terorizma. To je rekla sama povjerenica. Ova rezolucija se tiče samo Sjeverne Irske, ali mi bismo kao Španjolci htjeli da se to tiče svih situacija u kojoj nema pravde. Jer ukoliko nema pravde, žrtve dva put plaćaju cijenu onoga što se događa. Imali smo, imali smo tisuće žrtava u Sjevernoj Irskoj a u drugim područjima gdje nije bilo oružanih sukoba, sam terorizam je proizveo tisuće žrtava. Treba, treba nam svojevrsna deklaracija o pravima žrtava na europskoj razini. Kako bismo konačno mogli zaboraviti počinjene zločine. Svi moramo priznati dostojanstvo žrtava terorizama. Nekažnjivost je druga smrt žrtava ukoliko se ne kazni teroriste. Ne smijemo prihvatiti nekažnjivost bilo gdje u svijetu, kamo u Sjevernoj Irskoj. U ovoj rezoluciji nego se ne govori o žrtvama terorizma, ali još to možemo popraviti. Hvala vam. Kolega Jauregaj Atondo ima riječ. Hvala vam. Hvala vam, predsjedavajuća. Povjerenice. Mislim da moramo poštovati odluke koje su donesene u Irskoj u ovom procesu. To znači prisjetiti se se onoga što je govorila Indira Gandhi. Ne postoji jedan jedinstveni put do mira. Mir je sam put. U tom u slučaju Sjeverne Irske put je dug i sada moramo pomoći. Po pa to je problem čitave Europe. I koliko se slažu svi, sve irske stranke, pa to je onda fantastično. Ovaj proces je dug i težak. On zahtjeva političku potporu, raspravu, traži pomirenje, priznavanje istine, uključivanje ljudi. Europa pomaže Sjevernoj Irskoj i financijski, ali to čini znajući da je put do mira i pomirenja težak. Imali smo druge mirovne procese u Europi mislim prije svega na baskijske teritorije. I to je evropska pomoć od izuzetne važnosti, čak i ključne važnosti. I mislim da trebamo iskoristiti konsenzus irskih stranaka kako bi Europa nastavila pomagati ovaj dugotrajan proces. Hvala vam, kolega Demesmaker. Hvala vam, predsjedavajuća. želim podržati kolege iz Irske. Podsjetimo se nečega što se dogodilo u Flandriji, u Diktsmödeu. Riječ je o simbolu činjenice da nasilje nema smisla. To je traženje mira i upravo ovi koncepti su nas doveli do mira u Sjevernoj Irskoj. I e, u Flandriji smo se ugledali u hrabrost e, Britanaca, Iraca, njihov napor da postignu sporazum. Naravno, unutra, unutar Europske unije svi uživamo plodove mira, međutim on nikad nije siguran. On se susreće sa preprekama, on je izložen opasnostima. To znači da svi moramo nastaviti surađivati radi zajedničkog dugotrajnog mira vrlo je zato važno da, se, da mirovni proces u Sjevernoj Irskoj uspije i da bude primjer za rješavanje drugih sukoba kako u Europi, tako i izvan Europe. I mislim pritom i na sukob, situaciju u baskijskim teritorijima. Hvala vam, kolega Berder. Hvala vam. Narod Sjeverne Irske je postigao uh, velik napredak od 90-ih. Veliko nasilje je postalo stvar prošlosti, sada imamo političke institucije, imamo predstavnike svih stranaka na vlasti, kao što je Churchill rekao. Moramo nastaviti razgovarati, a to je za nas u Sjevernoj Irskoj bio put do mira. I pojedinci organizacije su postigli značajne korake rade zajedno za inkluzivan i dugotrajan mir. To je mir pod njihovim uvjetima. Međutim, još imamo izvanredna pitanja koje nas priječe koji priječe potpunu provedbu mirovnog procesa i s time se moramo pozabaviti što je prije moguće. Imamo i dalje nesuglasice i u zajednici, time se moramo pozabaviti naročito u pitanju stambenog zbrinjavanja i obrazovanja. To gura mlade u kriminal, dovodi do posljedica za zajednice, to se naziva vandalizmom. Ove mlade, mladi lako upadaju u zamku nasilja. Zato, evro, zato ovaj mirovni proces moramo nastaviti pomagati, on promovira mir između zajednice. U idućih pet godina Europska unija mora nastaviti pomagati zaklade za trajni mir. Želimo zahvaliti svima koji su uključeni u ove programe i želimo pohvaliti njihove napore. Pomirenjem zajednica, davanjem nada i prilika, razgovorima, planiranjem i zajedničkim radom možemo i moramo pomoći izgradnju zajedničkog društva za sve pripadnike zajednice u Sjevernoj Irskoj. Hvala vam. Riječ kolegici Ni Rijada. Hvala vam. Irski mirovni proces je priznat diljem svijeta. On je inspiracija i nada za one koji pokušavaju riješiti vlastite sukobe. Iako je postignut velik napredak, moramo ojačati ovaj proces i moramo se pozabaviti sa neriješenim pitanjima. Vrijeme je da se zakon o jeziku konačno uvede. Nema sumnje da postoji nedostatak razumijevanja o važnosti kulture težimo jednakosti i to mora biti u središtu našeg društva. Žalosno je što prijedlozi Richarda Hasa nisu prihvaćeni jer je to bio pravi način da se postigne kompromis ovim pitanjima, ali uz pomoć Europskog parlamenta uvjerena sam da možemo nastaviti na putu mira i da možemo izraditi, stvoriti budućnost za sve stanovnike Sjevera Irske. Hvala vam. Riječ ima kolegica Evans. Imate jednu minutu. Thank you, dvije tisuće dvanaest 2012. Europska unija dobila je Nobelovu nagradu za mir za e, doprinos demokraciji, ljudskim pravima i pomirenju Europskoj uniji. To je tada bilo jako važno, ali mislim da Europska unija danas može odigrati važniju ulogu na svjetskoj razini u prevenciji sukoba i mi želimo da se to dogodi. E, Poteklih nekoliko godina dogodili su se pozitivni koraci naprijed, ali mi u Sjevernoj Iskoj trebamo još postići bolje rezultate. Trebamo spojiti ljude i to za istim stolom moramo riješiti sukob kako bismo izgradili trajnu, e, trajni mir. To će zahtijevati dosta vremena i zalaganja, a mirovni program Europske unije i radna skupina zato imaju toliko veliku vrijednost. Mi u ovom parlamentu moramo pokazati zajedničku volju za trajnim mirom u Sjevernoj Irskoj i moramo dati naš doprinos tom, prema tom cilju. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Klun je sljedeći govornik. Imate minutu i pol. Izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedavajuća, zahvaljujem povjerenici na izjavi. Znam da je mnogo novca potrošeno za mirovni proces u Sjevernoj Irskoj i nedavno sam posjetila regiju i vidjela sam iz prve ruke koja je vrijednost koju je to financiranje dalo dodatna vrijednost za cijelu zajednicu posebice što se tiče podrške mladih mladim ljudima koji su postali žrtve nasilja, e, fizičkog nasilja ili drugih vrsta nasilja zbog kojih su ušli u konflikt i završili u zatvoru e, možda da je nešto učinjeno ranije te osobe ne bi bile u toj poziciji. U svakom slučaju mnogo je učinjeno na terenu i mi pozdravljamo sve dobre rezultate. Moramo intenzificirati e, razgovore u Belfastu i ojačati proces mira. E, došlo je do zastoja, ali to ne znači da nije odrađen dobar posao do sada i surađujemo sa britanskom vladom, sejskom vladom kako bismo postigli sporazum u korist svih građana na Irskom otoku želimo postići sporazum, ali kako bismo to e, postigli morat ćemo razmišljati o e, osobama koje su preživjele nasilje mi znamo da možemo puno dobiti zajedničkim radom i mislim da je to najvažnije i da je to danas ovdje rečeno. Morat ćemo i dalje napredovati u tom procesu. Zahvaljujem na stalnoj podršci svih stranaka koje su uključene u rad za korist Irske. Hvala. Zahvaljujem kolegici, a dajem riječ gospođi Dans na minutu i pol gospodinu Dansu. Zahvaljujem. E, mislim da nisam dovoljno čuo kako se govori o vlastitoj zemlji u ovoj vječnici, ali nije se uopće govorilo o jednoj važnoj državi, a to je o SAD-u. E, prijedlog rezolucije mora obuhvaćiti sve aspekte e, sporazuma na veliki petak. Meni je velika čast raditi u Sjevernoj Irskoj kad se događa prijenos ovlasti, posebice što se tiče policije i pravosuđa. Ovdje se zahtjeva jako puno zalaganja svih sudionika u ovom procesu. Trebamo osigurati da će svi moći se izjasniti o tome kako, kakvu zajednicu žele imati. Sada se pojavljuje nova generacija nakon potpisivanja sporazuma na Veliki petak. E, tu se ne radi samo o bombama i o mecima koji su ispaljeni u prošlosti, radi se o mirovnom procesu. Došlo je do zastoja, ali sada u Irskoj možemo pokazati koje su koristi od politike u mirovnom procesu. E, moramo nastaviti na tom putu. Moramo učiniti sve što možemo kako bi nove generacije shvatile da je politički proces mnogo bolji od alternative to zahtjeva volju da sjednemo s političkim protivnicima i da sve stranke sudjeluju emotivno i financijski kako bi korist od toga izvukle buduće generacije u cijeloj Europi. Hvala. Zahvaljujem kolegi. Gospodine Dans, imate eh, plavi karton, prihvaćate li? Izvolite. Htio bih iskoristiti ovu priliku da se zahvalim ovom novom članu parlamentu na, parlamenta na ovom doprinosu koji je bio jako koristan. Ali moram reći da građani u Sjevernoj Irskoj su zahvalni na podršci koju su dobili iz ovog doma situacija je tamo prilično teška i to pokazuje koja je jaka strana ovog parlamenta. Gospodine Brok, vi ste u pravu, ali ja ne vjerujem da bi britanska vlada poslala novac u Sjevernu Irsku kad biste vi stupili iz Unije. Mislim da večeras moram priznati veliki doprinos gospodina Delora koji je bio prvi povjerenik koji je dao veliki doprinos e, i unaprijedio ovaj mirovni proces. Hvala. Zahvaljujem kolegi. A sada ću zamoliti zastupnike da plave kartone koriste samo kako bi postavljali pitanja, kako bi druga strana mogla odgovoriti. Želite li i vi kolega reagirati jer zapravo tu nije bilo nikakvog pitanja. Da. Hoću. E, ne, zapravo idemo sada na sljedećeg govornika, gospodina Žitnjanska. Zahvaljujem. Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, unatoč potpisivanju sporazuma na Veliki petak, mi svjedočimo sporadičnim demonstracijama i nasilju ponovno uspostavljanje mirovnog procesa kako bi se riješio e, konflikt treba se učiniti što prije kako bismo izbjegli sve oblike nasilja. Zato ja podržavam rezoluciju i vjerujem da bi mirovni proces se treba odvijati bez nasilja. To su mjere koje će doprinijeti ne samo ekonomskom i socijalnom razvoju Sjeverne Irske, nego će doprinijeti i viziji prosperitetne budućnosti. Hvala.

Ja sam htio sudjelovati u raspravi zato što danas kada čujemo da postoje vjerske zajednice, zajednice koje se ne podnose međusobno, pa onda pomišljam uvijek na Bagdad, ali kada sam bio mali, kada sam o tom razmišljao, uvijek sam čuo o Belfastu. Vrlo mi je drago da više ne spominjemo taj grad mnogo. Zašto? Zato što imamo mirovni proces koji je bio uspješan do sada. Dakle, postoji sada jedna manjina koji žele da se sukobi ponovno nastave. Zbog toga smo upravo i htjeli napraviti ovu rezoluciju. Ovo je dugačak, mukotepan proces i moram samo reći da mir nikad nije trajan. To je uvijek e, konstantan rad i moramo pozdraviti činjenicu da se na sreću situacija u Sjevernoj Iskoj popravila, inače bi se to moglo i na nas. Mi smo 28 različitih država članica, ali uvijek nas utječe ono što se događa u susjednim državama i zbog toga moramo jasno nastaviti s ovim mirovnim procesom. Komisija također mora nastaviti sa svojim nastojanjima, to je bilo savršeno i nadam se da se ove sukobi neće ponovno javiti na području e, Europske unije na korist naših građana. Hvala. Ezzel a írásbeli sora e, kerül. E, Ovime zaključujemo popis govornika. Sada je vrijeme e, za slobodno javljanje za riječ. Gospođo Megines. Zahvaljujem, predsjedavajući. Zahvaljujem povjerenici zato što ste pocrtali važnost uloge Europske unije u mirovnom procesu. Ovdje je Irska sudjelovala u ovoj raspravi, ali trebala je sudjelovati još više. Ovdje se radi o dobrobiti građana. E, želim reći da se ovdje spominje riječ impas. E, ne govorimo o kolapsu. Moramo osigurati da se tu spominje stvarno samo impas, zato što se ovdje radi o odgovornosti stranaka u Sjevernoj Iskoj i Ujedinjenoj Kraljevini oni nam moraju osigurati izlazak iz tog impasa i da se pomaknemo sa te mrtve točke e, dogodile su se strašne stvari djeca su ubijena majke i očevi su doživjeli traume moja djeca ništa ne znaju o takvoj irskoj i ja ne želim da se takav scenarij ponovi zahvaljujem na zalaganju koje je odrađeno do sada zahvaljujem a sada darim riječ gospođi Bilbao. Zahvaljujem predsjedavajuća. Ja bih se također pridružila onima koji su podržali ovu rezoluciju jer ja vjerujem u pravosuđe, u pomirenje i u međusobno uvažavanje. Vjerujem u dijalog, u pomirenje kojima se rješavaju sukobi pozitivan je doprinos dala Europska unija što se tiče naših vrijednosti. Mi moramo prepoznati da se tu radi o e, stabilnosti koja je ugrožena, ali to je i šansa suradnje kako bismo svi skupa riješili taj problem. Norkujo, predsjednik Baskijskog područja, surađuje kako bi e, stečeno iskustvo u Irskoj omogućilo da zaključimo ovu fazu nasilja. Zahtijevam od europskih institucija da sa istom pažnjom pristupi irskom problemu. I e, mi stvarno to trebamo. Zahvaljujem. Dajem riječ gospodinu Aponsu. Zahvaljujem predsjedavajuću. Mislim da je ovaj prijedlog rezolucije jako važan jer sadržava glavne točke koje se moraju potpuno primijeniti. Nešto je primijenjeno posebice što se tiče sjeveroistočnog dijela otoka. E, zahvaljujem povjerenici na izjavama posebice što se tiče saslušanja pred odbrom regiji. E, mirovni proces mora se nastaviti, sudjelovanje Europske unije je jako važno e, jer moramo kročiti prema e, miru. Ovaj prijedlog rezolucije podržavaju različiti klubovi, to nam pokazuje kako stvari stoje. U ovom parlamentu traži se da stvari rješavamo energično i zato trebam nešto reći e, izvršnom povjerenstvu. Post treba dati doprinos i u sklopu baskijskih e, zemalja. To je doprinos za koji se treba, na koji se trebamo obavezati. Zahvaljujem. A sada dajem riječ gospodinu Hedriđu. Izvolite. Zahvaljujem. Htio sam reći da se divim svim osobama i političarima u Irskoj koji su pokazali zrelost. E, stvarno treba imati karakter kako biste taj konflikt doveli do e, e, sljedeće faze, do faze pomirenja. Trebamo imati, dovesti, doći do pravde. tako upućujem ponovno na skupinu 21 koja traži pravdu. Prije mnogo godina nisu znali što se dogodilo s njihovim najmilima i još uvijek ne znaju što se s nekima dogodilo. Nitko im ne želi reći istinu. Ja molim sve ljude dobre volje u Irskoj i političare. Molim vas, ako želite naprijediti ovaj proces, razgovarajte sa skupinom 21, e, saznajmo što se dogodilo s njihovim najmilima. Stvarno želim sve najbolje u ovom procesu jer ste već postigli dobre rezultate u Irskoj. Hvala. Zahvaljujem. Poštovani kolega, a sada

prije rasprave o tomu htjela bih mm, pozdraviti povjerenicu u e, novoj funkciji. Ona je bila potpredsjednica ovog parlamenta, sad je povjerenica, izvolite. Hvala lijepa. Kao prvo htjela bih reći koliko cijenim sve komentare koje sam čula. Zahvaljujem se parlamentu što mi je dao mogućnost da govorim u ime komisije u sklopu ove važne rasprave. Kao što su mnogi podcrtali, europski mirovni program je jedinstveni program koji obuhvaća europske strukturne fondove. Slažem se sa svima vama unapređivanje mira i konsolidacija je stvarno nešto što će potaknuti rast i stvaranje novih radnih mjesta. Upravo zato provodimo te programe. Želimo prosperitet, posebice za mlađe generacije. Trebamo stabilizirati ekonomiju i trebamo omogućiti gospodarski oporavak. Već ste rekli da je bolno vidjeti ono što se sada događa na 25. obljetnicu pada Berlinskog zida, da mi danas još uvijek imamo podijeljene zajednice, na primjer u gradu Belfastu. Europski projekt ima važnu ulogu i u proteklih 60 godina vidjeli smo da ljudi i nacije mogu se sjediniti čak i preko granica. Mi smatramo da vođe Sjeverne Irske i vlada Ujedine kraljevine i Irske mogu računati na punu podršku Europske komisije, na moju osobnu podršku u nastojanju da se riješe neriješeni problemi kako bi se došlo do trajnog mira. U bliskoj budućnosti imat ću osobni prioritet, a bit će to prioritet komisije – i bit će upravo taj. Neki zastupnici govorili su o vrlo važnom problemu, a sad ću prijeći na svoj jezik. Mislim da bi to bilo dobro kako bih odgovorila kolegama iz Španjolske. Europska komisija je djelovala kada se radi o Sjevernoj Irskoj na zahtjev e, tih dviju vlada, dakle Irske, vlade i Britanske vlade, a tome nije slučaj e, kada govorimo o problemu u Baski. Europska komisija je tu bila posrednica za postizanje mira između te dvije strane. Htjela bih e, naglasiti e, sljedeću stvar koju mogu potkrijepiti za tako i e, činjenicama, a to je da je Europska komisija doista dala svoj doprinos poboljšanju gospodarstva u, u regiji Baski, prije svega pomoću kohezijskih fondova, prije svega za inovacije, za reindustrializaciju te regije. Dobro znate da je grad Bilbao, grad koji je skoro u 100% iznosu izgrađen iz europskih e, strukturnih fondova. E, također su stvorena i održiva radna mjesta na području Baske. Za tu regiju treba vijeću uputiti konkretan zahtjev. Vijeće je ono koje donosi odluku. Na temelju preporuke vijeća Europska komisija može zatim e, osnovati jednu radnu skupinu, takozvani task force i tako pomoći toj zemlji. Hvala vam. Zahvaljujem. Ovo je moje prvo pojavljivanje u ovom domu. Je čudno za mene biti na drugoj strani, ali zahvaljujem svima vama na podršci. Zahvaljujem povjerenici. Zahvaljujem vam na određenom poslu. Želim vam sve najbolje u novom mandatu. Sada bih htjela obavijestiti kolege i kolegice da imamo prijedlog rezolucije koju su potpisali razni klubovi, šest klubova. A sada zatvaram raspravu. Glasovanje će se održati sutra. A sada sljedeća točka na dnevnom redu je izjava potpredsjednice Komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove